E, dame i gospodo, drage kolege i kolegice, sada je 16 e, sati i 9 minuta. Idemo na petu točku dnevnog reda. Imam e, zadovoljstvo zaželiti dobrodošlicu gospodinu Jerži Pomjanovskom, koji je izvršni direktor Europske zaklade za demokraciju, koji će predstaviti godišnje izvješće za 2018. Europska zaklada za demokraciju e, radi od 2013. i aktivna je u ovih pet, pet godina e, rada e, u više od 700 inicijativa koje vrijede do 50 milijuna eura i ima reputaciju vrlo utjecajne i poštovane organizacije za potporu demokracije. Gospodin Bomjanovski, da vam riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepa što ste mi dali ovu priliku i za one koji nisu dobili PDF kopiju. Imamo ovdje papirnatu kopiju u prostoriji, pa ako želite to pogledati, možete pogledati godišnje izvješće Europske zaklade za demokraciju, EED-a i njezinih aktivnosti za 2018. godinu. Kao što vidite, godišnje radimo ovu prezentaciju već nekoliko godina e, i radi se o vrlo privilegiranoj situaciji u ovakvoj organizaciji za ovakvu organizaciju kao što je moja. Iz tog razloga zaista sam zahvalan, e, ali istovremeno moram reći da Europski parlament sa e, odborom za devet e, članova je zaista jako doprinio strateškim smjernicama naše zaklade. Također želim dobrodošlicu, odnosno želim pozdraviti činjenicu da se o EDU obično govori u rezoluciji Europskog parlamenta, uključujući i jednu koja je donesena prošlog tjedna o putu naprijed za e, Bliski istok i Afričku regiju gdje su države članice pozvane da povećaju svoju e, potporu našem radu. Tajništvo naše zaklade se sastoji od više nacionalnog tima E, i e, podržavaju našu misiju koja naravno podržava e, ljude koji podržavaju demokraciju. I zato imamo četiri glavne poruke ovoga izvješća. Prvo, prošle godine, 2018. je bila pet, peta godina rada naše zaklade i mi smo uz potporu Europskog parlamenta isto tako proslavili petogodišnjicu i to ovdje u Europskom parlamentu, što nam je dalo priliku da e, sagledamo retrospektivno rad ideja. Na temelju mnogih primjedbi zaklada je postala dobro e, priznata i vredovani vrednovani mehanizam za potporu koju podržava Europska unija i njezine države članice. I kao što sam rekao, bliska suradnja s Europskim parlamentom i Europskom e, komisijom i ostalim institucijama je jedan e, svjetski model koji se uspješno provodi. Dakle, e, u poglavlju o retrospektivnom pogledu ćete vidjeti neke brojke našeg rada. Dakle, 5000 zahtjeva za e, potporu koju smo dobili, 700, 222 neprovetna sredstva od oko 50 milijuna eura su dana i financijska sredstva raspodijeljena i naša E, mi smo našli našu nišu. Svakodnevno imamo sve više e, priča, samo kako bismo ilustrirali prošli tjedan, e, prošli mjesec sam spomen, sam posjetio jednog od naših primatelja na Golanskoj visoravni gdje e, potpora Europskoj uniji nije, unije nije moguća zbog okupiranog statusa. Isto tako radimo u Rusiji gdje mnogi donatori iz važnih razloga ne mogu direktno davati potporu e, organizacijama civilnog društva i neovisnim medijima jer je to povezano sa sigurnošću našeg kontinenta. U tom smislu mi smo izuzetno e, sretni što smo u izvješću anifotige Fotige pročitali da zaklada i njezin rad se spominju kao dobar primjer stvaranja e, pluralističkih e, e, pluralističkog okoliša u medijima u Rusiji. Dakle, 2018. i naš rad Pokretanje e, demokratske e, demokracije u Armeniji je e, bila inspiracija na, za sve nas jer smo uspjeli na neki način zatvoriti jaz u političkoj areni. Mladi ljudi su odigrali jako važnu ulogu u prosvjedima koji su bili mirni i e, u dobrom ozračju, što je bilo izuzetno važno jer civilno društvo u Armeniji je imalo dobro iskustvo jer su mogli upravljati tim masivnim prosvjedima i ostati mirni. Iako je bilo pokušaja da e, postanu nasilni. E, širenje našeg rada u Tursku i Zapadnom Balkanu možete naći na stranicama 30 i 31 i to je za nas bio važan napor. E, to su svježe aktivnosti naše zaklade kako je odlučilo naš odbor prije godinu i pol. Dakle, već e, godinu dana e, djelujemo tamo, dakle od 2018. U Turskoj vidimo veliku mjerodavnost rada naše zaklade. tamo postaje, e, okolina postaje vrlo represivna tamo i zato je ključno, ključna naša potpora za razvoj neovisnih medija i za uspostavu novih organizacija e, e, organizacija e, organizacija koje pružaju potporu neovisnim medijima. U Egiptu smo nastavili pod, podupirati organizacije za humanitarni rad koje su koje vlasti progone i zato pozdravljam Europski parlament i, i, e, zastupnike iz Europskog parlamenta koji su podržali naše partnere kada su to trebali. U Tunisu partneri e, i dalje pokušavaju poduprijeti e, općinske načelnike nakon izbora koji je doveo do decentralizacije i e, gdje e, lokalna zajednica, e, gdje lokalna samouprava odgovara potrebama lokalne zajednice. U Moldovi zaklada je omogućila neovisnoj TV stanici da preživi kada su blokirani i kada nijedna druga zaklada nije htjela preuzeti taj rizik kao i E, poduprijeti novinare kada e, su, ih su vlasti na njima primijenile represivne mjere. E, oni su imali jako velike rezove i to bi smanjilo pristup građana alternativnim medijima. Što se tiče Ukrajine, mnogi zastupnici u Europskom parlamentu su blisko pratili ono što se tamo događa E, naša zabrinutost 2018. je bio rast e, nasilja e, gdje je došlo i do uboda nožem i napada posebno u Odesi i ostalim gradovima. Vidjeli smo da je bilo više od 50 takvih slučajeva. To je vrlo zabrinjavajući trend koji pokazuje slabost e, ukrajinske države i e, njezina nemogućnost da zaštiti aktiviste, ali isto tako pokazuje i učinkovitost e, aktivista što zaista ne paše vladi koja je korumpirana i koristi izravnu agresiju. U izvješću smo odlučili posvetiti jedno poglavlje ulozi žena i mladih u programima za potporu demokraciji. Sve više se prepoznaje da su muškarci bitni partneri koji, e, koji osiguravaju e, ravnopravnost žena. Isto tako smo podržali inicijative mladih u Maroku i Siriji. Također želim naglasiti naš rad sa ženskim aktivisticama u Moldovi. Nakon nedavnih izbora, parlamentarnih izbora u Moldovi, e, jako smo ponosni što postoje e, e, šest novih članica parlamenta koje su prije bile aktivne u građanskim inicijativama koje je podržavala naša zaklada. I u drugim zemljama često je politička rasprava dopunjena mobilizacijom e, građanskih inicijativa. Četvrto, vrlo smo ponosni da nekoliko godina eksperimentiranja i testiranja je konačno gotovo i sada postoji novi sustav praćenja i evaluacije koji uvodi ED. To je također važan dio naše metodologije da davanje bespovratnih sredstava, e, praćenje načina na koji naši partneri razvijaju ideje i to nam može pomoći da im pomognemo u budućnosti. I zato ovaj mehanizam za praćenje i evaluacije je ključan mehanizam za osiguravanje transparentnosti i odgovornosti ne samo da pokazuje učinak našeg rada, nego nam omogućava da se stalno e, poboljšavamo, da poboljšavamo naš pristup na temelju naučenih lekcija. Na stranicama 54 i 55 imate više pojedinosti o tome i e, naravno možemo sa državama članicama E, podijeliti e, naše rezultate, a to ćemo učiniti kad ćemo imati e, priliku da zastupnici iz Europskog parlamenta i o tome govore na posebnim odborima. Još jedna dodatna primjedba. Kao što sam prije spomenuo, ED je omogućio oko 750 bespovratnih sredstava ali naravno imamo i mnogo tih koji odbijamo, dakle među onih 5000 koji su podnijeli zahtjeve EDU, e to je neizbježno. Mnogi podnositelji zahtjeva koje smo odbili, odbili su nam rekli da imaju prijatelje u Europskom parlamentu i vidjeli smo povećanje takvih slučajeva nakon što smo započeli naš rad recimo u Zapadnom Balkanu. Nadamo se da zastupnici u Europskom parlamentu shvaćaju da moramo slijediti naš mandat i nastaviti e, e, sa donatorima i ne možemo odgovoriti pozitivno na sve zahtjeve. I konačno, želio bih reći nekoliko općenitih e, stvari koje se temelje na rad od dulje od godinu dana recimo kada govorimo o potpori demokracije u Europi, posebno u vijeće kada postoje novi zaključci vijeća o demokraciji. Ovaj input se temelji na našem iskustvu. Mi želimo reći nešto o dva e, takva savjeta iskustva. Uglavno, e, snažno preporučujemo novu skupinu propisa koji će omogućiti E, preraspodjelu sredstava ako važna partnerska zemlja Europske unije koja e, uživa u, e, ako u nekoj zemlji Europske unije se pogorša demokracija ili postane autokratska. Vidjeli smo se to dogodilo sa Egiptom i Turskom gdje je situacija sa civilnim društvom se pogoršala tijekom nekoliko mjeseci. A takva se situacija može pojaviti i u Moldovi. U takvim slučajevima ideja je da postoje, postoje dodjele sredstava, trebaju automatski biti preusmjerene kako bi se usmjerili prema e, civilnom društvu, neovisnim medijama i aktivistima. Jer to je dio e, da se pristupi takvom, e, takvom načinu. Recimo za Tursku, Azerbejdžan i Egipat. Međutim, još uvijek je to u eksperimentalnoj ad hoc fazi, dakle to nije još formalan mehanizam koji je donesen. To bi bila varijacija dobro znane uvjetovanosti, manje za manje, e, da to pretvorimo u manje za vladu, a više za neovisne medije i civilno društvo. Još jedna stvar jest da shvatimo što često zovemo hibridnim prijetnjama. Hibridna prijetnja je zapravo složena, su složena pitanja koje uključuju i e, lažne vijesti i lažna civilna društva i razne, e, razne prijetnje koje su već e, spomenute u međunarodnim raspravama, ali to se može riješiti hibridnim odgovorima, što znači ulaganje u neovisne medije i u neovisno civilno društvo. U takvim situacijama naš je poziv da savjetujemo snažno vladama i e, institucijama koje dodjeljuju sredstva da se povežu, da povežu ta djelovanja u okviru sigurnosnih prijetnji koje zovemo hibridne prijetnje i da planiraju i e, dodijele sredstva kako bi riješili to na e, adekvatan način koji je razmjeran prijetnji. Ta dva načina, jedan je meki, jedan je tvrdi, to znači e, neovisni mediji, e, zaštitnici ljudskih prava i civilno društvo, oni su vrlo dobro povezani, pa zato zagovaramo procjenu razine angažmana i investicije u, hibridna, u hibridne odgovore moraju biti proporcionalni sa hibridnim prijetnjama. Hvala lijepa, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala gospodine Pomjanovski što ste predstavili svoje godišnje izvješće i aktivnosti zaklade. Sada imamo 10 do 15 minuta koje su nam ostale za malu raspravu. Želim dobrodošlicu zastupnicima Europskog parlamenta e, koji su u e, upravnom odboru EED-a. Pa ako žele mogu uzeti riječ. Prvi je gospodin Pramnju. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala gospodine izvršni direktoru na predstavljanju godišnjeg izvješća. Kao prvo ispričavam se što nisam u potpunosti e, saslušao vaše uvodno izlaganje nisam bio ovdje, ali izvješće koje smo dobili sam pozorno pročitao i proučio i na taj način sam zapravo došao do jednog određenog broja pitanja koje bih vam želio postaviti. Kao prvo iskrene čestitke na određenom poslu od e, 2013. godine kada ste stupili na čelo zaklade, uvijek je zanimljivo vidjeti što je učinjeno s obzirom na to koji su vam ciljevi. Uvijek je zanimljivo e, vidjeti, čuti, pročitati da ste vi zapravo dodana vrijednost koja omogućuje da se e, omogući napredak demokracije u zemljama e, prema kojima usmjeravate svoje financijske napore. Imam dva pitanja. Prvo, na stranici broj 15 stoji da su projekti povezani s medijima i s aktivizmom prilično daleko od e, eventualne potpore koja im se može dati. S jedne strane tu su teme korupcija, a s druge unapređenje vladavine prava. Kada govorimo o borbi protiv korupcije, tu možda moramo uložiti više. Sve, no gledamo li naše istočno ili zapadno susjedstvo, korupcija je ipak nešto što građani osjećaju i smatraju da to uzima danak na ekonomskoj i socijalnoj politici. To je barem percepcija građana. Kako tu poboljšati rezultate? Drugo, konkretnije pitanje vezano uz južno sredozemlje. Prema meni, e, najveći broj političkih izazova e, Evropske unije će u e, skoroj budućnosti Evropska unija imati zapravo u južnom sredozemlju. Stabilnost, migracijski tokovi, klimatske promjene i tako dalje a to e, za sobom donosi određeni deficit demokracije. Dakle, e, mislim da trebamo na e, održiv demokratski način odgovoriti na sve te izazove. S izuzetkom Alžira imamo prilike vidjeti da je to još uvijek u začetku, drugim riječima, da za početak izlaznost na izbore je u povojima. Kako vaša organizacija može, prema vašem mišljenju, poboljšati svoje djelovanje u tom području i s kakvim se izazovima u tom pogledu suočavate trenutno? trenutačno. Hvala lijepo gospodine izvršni direktore, hvala gospodine predsjedatelju. E, dalje, s vaše strane imate li kakvih primjedbi? To nije slučaj. Gospodin Pominovski, možete li odgovoriti i reći nekoliko riječi? Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na ovim pitanjima. One su naravno vrlo važna. Žao mi je što odgovaram na engleskom ja naravno govorim e, francuski, ali ne dovoljno dobro kako bi odgovorio izravno na ova pitanja na francuskom. Da, konkretno ste pitali o borbi protiv korupcije u istočnom susjedstvu Europe. gdje je naš rad zaista dominantan što se tiče e, potpore u vezi s Ukrajinom, Moldovom i nekim drugim zemljama. Istovremeno je istina da je ovo najprirodniji rad civilnih aktivista jer se usmjerava na sve bolesti koje ovaj dio svijeta vuče iz svoje prošlosti. Isto tako moramo reći da tu postoji još jedna dimenzija, a to je da jedan dio korupcije nije samo nasljeđe, već i metodologija velikih susjeda da kontroliraju stvarnost u tim zemljama. Oni su zaista veliki neprijatelji u ovoj borbi protiv e, korupcije koja nije samo unutarnje naravi. Ipak, kada su državne strukture korumpirane, kada je društvo izloženo korupciji i to svakodnevno, onda je jedino u rukama društva da se učinkovito bore protiv nje. Kao što sam spomenuo, u Ukrajini smo prošle godine posebno vidjeli veliki E, porast e, fizičkih napada na aktiviste koji se bore protiv korupcije. Jedan od e, naših primatelja je uboden u Odesi, drugi je, na drugog je pucano, sva sreća oni su preživjeli. Dakle, to znači da aktivizam za borbu protiv korupcije je u stvari borba za život. Ne samo aktivizam. Ti ljudi su izuzetno posvećeni i hrabri. I to je jedini odgovor koji imamo. Moramo im dati potporu i oni će naći načina da smanje korupciju u svojim zemljama. Međutim, treba vremena. Treba vremena i treba mnogo napora. Dakle, to nije samo potpora civilnom društvu, nego znači i koordinirani napor međunarodne zajednice, posebno e, programi za potporu državama, politički pritisak, što znači da uvijek e, moramo one vođe i u onim zemljama izvaditi iz, e, iz, iz svoje zone udobnosti i zaštititi ljude koji se u ime njih bore protiv korupcije u njihovim zemljama. Također ste pitali o regiji Mena i našem radu tamo spomenuli ste vrlo važne prioritete. To nisu nužno naši prioriteti, ne zato što ne smatramo da nisu važni, jer stabilnost e, cijele regije i održivi rast regije su izuzetno važni. Međutim, to nije rad e, organizacije koja se zove Europska zaklada za demokraciju. To je dio šire europske politike prema tim partnerima. I kada smo mi osnovani, onda je jasno spomenuto da zaklada mora izgraditi jednu nišu koja će se dokazati da je dopuna ostalim postojećim instrumentima i zato se usredotočujemo na one programe i aktivnosti koje dopunjuju velike programe koje e, vodi Europska komisija, Europska unija, ali i e, veliki bilateralni donatori. I zato se usredotočujemo na aktivizam, na neovisne medije, e, na one koji su novo pridošli na političku scenu, političku scenu jer oni su izuzetno važni da se izgradi povjerenje i da se ljudima da osjećaj da je promjena moguća, da da postoje nova lica kojih zastupaju. I to je nešto što smo već dokazali da donosi dodanu vrijednost i naša metodologija, fleksibilni pristup i brza reakcija su izuzetno učinkoviti i nadopunjuju tradicionalnije programe koje, koji rješavaju recimo stabilnost regije i dobrobit cijele regije, naravno sa boljim ili lošim rezultatima, ali to je e, druga priča. Nije na meni da to ocjenjujem. U ovom trenutku bih rekao nešto konkretno o Egiptu. To je jedan primjer gdje smatramo da postoji laka kontradikcija između stabilnosti i zaštite ljudskih prava neovisnog civilnog društva i gdje tu postoji jedna velika veza između toga. E, Vlada i predsjednik Egipta e, zaista napadaju e, civilno društvo i stvaraju neprijateljsko okruženje za njih u jednom trenutku frustracije i revolucije koja će sigurno doći jer e, egipatsko gospodarstvo ne prosperira, to je jedina snaga koja može zadržati promjenu i e, prosvjedovati na civilizirani način. Ako to e, civilno društvo i ovo društvo koje je umjereno nestane, onda ćemo dobiti samo ekstreme u društvu, bilo da se radi o vladu ili o ekstremnoj oporbi. Dakle, to će dovesti do nasilja, civilnog, e, građanskog rata, katastrofe sa još 200-300 tisuća izbjeglica na obalama Europe. Zato ulaganje u demokraciju u Egipat je ulaganje u dugoročnu, a ne samo kratkoročnu stabilnost. Hvala lijepa. Thank you, sir. Hvala. Ako nema daljnjih komentara i pitanja, nema. U tom slučaju želim vam zahvaliti gospodine Pomjanovski što ste nam se pridružili. Hvala vam na vašem radu i veselimo se vašem sljedećem izvješću. So, Malo smo se požurili u odnosu na dnevni red, ali ako vam ne smeta, predlažem da odmah krenemo na sljedeću točku. Sada smo na točki broj 6, izvješće misije AFETA na Srbiji i Kosovo eh, od 27. veljače do 2. Eh, ožujka. Ja sam bio na čelu tog izaslanstva pa mogu i reći nešto u ime izaslanstva, ali svakako molim kolege da i oni daju svoj doprinos. Podsjetili smo oba dvije zemlje. Posjet je trajao 27. veljače do 2. ožujka. Ja sam imao zadovoljstvo voditi misiju. Sa mnom je bilo još pet kolega, Nina Gil, Elmar Brok, richard Čarnecki, Igor šoltest i Jaromir Količek. Svrha našeg posjeta bilo je procijeniti političku situaciju na terenu, te vidjeti e, kakav je trenutačni odnos Srbije Kosova sa Ujedinjenom Europskom unijom, e, uključujući i međusobno dogovorene reforme te olakšavanje dijaloga između e, Beograda i Prištine. Naše zaslanstvo je slijedilo vrlo intenzivan program. Imali smo samo dan i pol u svakom gradu, u Beogradu i Prištini. Iskoristili smo to za dubinske i iskrene rasprave sa političkim vodstvom, uključujući pre predstavnike koalicije i oporbenih stranaka, predstavnike civilnog društva i veleposlanike država članica Europske unije u Srbiji i u Kosovu. U Srbiji smo stavili naglasak na našu punu podršku u europskom putu u Srbiji, ali smo rekli da je potrebno ostvariti dodatni napredak kada se radi o slobodi medija i vladavini prava. Na Kosovu smo ponovili stajalište Europskog parlamenta vezano uz potporu liberalizacije viznog režima. Također smo podržali napred napredak ostvaren u smislu reformi koje se odnose na vladavinu prava, ali isto tako smo stavili naglasak na to da će daljnja provedba reformi biti ta koja će odlučiti o tome koliko će uspješan postupak biti. I u Beogradu i u Prištini stavili smo naglasak na potrebu ponovnog pokretanja dijaloga te potaknuli obje strane da postignu dogovor oko otvorenih pitanja prije nego što se pridruže Europskoj uniji. Jasno smo rekli da i Priština i Beograd moraju dati svoj doprinos kako bi se stvorilo okruženje koje je pogodno za ostvarivanje tog cilja. Kao prvi korak vlasti u Prištini moraju ukinuti 100% e, carinsku pristojbu na robu proizvedenu u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vjerojatno vas neće iznenaditi ako čujete da nismo uspjeli uvjeriti naše glavne sugovornike u Prištini ali također smo ponovili stajalište Europskog parlamenta vezano uz mogući obuhvatni pravno obvezujući sporazum e, prema kojem i Srbija i Kosovo zapravo moraju ostati više etničke države i svaki sporazum kojim se međusobno dogovaraju prihvatljiv je jedino ako je u skladu s međunarodnim pravom i pogoduje održavanju stabilnosti u regiji. Prije nego što dam riječ ostalim članovima izaslanstva, dozvolite da iskreno zahvalim s jedne strane domaćinima i u Beogradu Beogradu i u Prištini. E, drago mi je što je danas popodne s nama Ana Kostanović koja je e, zapravo veleposlanica e, Srbije pri Europskoj uniji. Zahvaljujemo također i njegovoj ekscelenciji Semu Fabriciju, europskom veleposlaniku u Srbiji, te njezinoj ekscelenciji Natalija Apostolovoj šefici eh, posebnog predstavništva Europske unije na Kosovu, kao i njihovim timovima koji su omogućili sjajnu podršku tijekom našeg posjeta. Eh, također im zahvaljujemo na vrlo zdravim političkim savjetima eh, na terenu. A sada bih želio dati riječ svojim kolegama koji žele nešto dodati. Gospodine Količek, izvolite. Zašto se mene proziva, ali kad me se već proziva i ja želim dati um, svoj doprinos, želim reći da nema češkog e, prijevoda, to je pravilo. Stoga želim reći da je vaše izlaganje bilo potpuno. Bilo je vrlo zanimljivo e, susresti se s građanima u Beogradu. situacija u Kosovu je ponešto drugačija, stvari kao da su malo izvan Europe zato što e, Ramudin Haradina i ostali e, čelnici koji su bili uključeni u te vrlo okrutne borbe u proteklom desetljeću usprkos činjenici Oprostite, ja sam vam samo želio reći da imamo češki prijevod. Evo, kabina vam maše. Evo, vidite ih tamo. Evo, broj 12, izvolite. U redu. U tom slučaju dozvolite da govorim na češkom. Dakle, rekao sam to zato što često nema češke kabine, ali s obzirom na to da je sada tu, ja želim govoriti češki. Dakle, vodeći politički, e, političke figure e, Kosova e, su osobe koje bi se zapravo trebale naći pred sudom i trebalo bi ih osuditi vezano uz sukobe u kojima su sudjelovali. Koliko je meni poznato, glavni problem na Kosovu je u tome što gospodarstvo u provinciji Kosovo je zapravo tek u počecima razvoja. A kao što smo čuli od kolega malo prije, stvari se ne poboljšavaju. Vidjeli smo zaista i velike nove ceste, e, vrlo velike nove zgrade i slično, ali zapravo nije jasno odakle novac za financiranje takvih projekata. Što se Srbije tiče, mislim da se moramo ispričati Srbiji, mi kao Europska unija, zato što šteta koja je nanesena tijekom bombardiranja je ogromna. Stavali do e, Posebice tu govorim na štetu nanesenu prirodi zbog e, kemikalija koje su iscurile u tlo, a e, onečišćenje nije provedeno na efikasan način. Danas možete vidjeti da se zemlja još uvijek bori s prevladavanjem posljedica zračnih napada. Vidite da o tome ne žele govoriti, ne žele nam to jasno reći. ali vidjelo se da zapravo s oprezom pristupaju e, ovoj e, temi. Mislim da mi to dugujemo Srbiji, dugujemo je mnogo veću potporu jer se i nas djelomično može okriviti za ovu situaciju. Još jedno pitanje o kojem nismo govorili su posljedice osiromašenog urana e, koji je vrlo teško ukloniti Ovo nije prvi puta da sam posjetio Srbiju, odnosno taj dio Europe. Kao mladić sam imao prilike putovati tim dijelom Europe vrlo često. Mislim da je vrlo zanimljiv dio Europe i mislim da prema njemu trebamo iskazati pozitivan stav. Tento deficit Děkuji. Ja se nadam da ćemo tijekom sljedećeg saziva moći prevladati ove probleme. Hvala lijepa gospodine Količek. Želi li se još netko od kolega javiti za riječ? Edward Kukan, želite li vi reći nešto o zajedničkom sastanku sa Srbima u Strasburu prošli tjedan? Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nisam se javljao za riječ zato što ja nisam bio član izaslanstva, ali mogu reći nekoliko riječi. Prošloga tjedna se održao sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između parlamenta i skupštine. E, bilo je to u kriznom režimu jer smo imali manje vremena nego inače ali mislim da smo uspjeli raspraviti sva bitna pitanja vezano uz političku situaciju i odnose između Srbije i Europske unije. Oba su izaslanstva kvalitetno sudjelovala u sastanku. Dnevni red pokrivao je sva važna pitanja Obje strane su rekle da Srbija napreduje kada se radi o pregovaračkom procesu. Definitivno je ostvaren napredak, a naglasak je stavljen na ona područja u kojima je situacija još podložna kritici od strane Europske unije. E, tu se govorilo o slobodi medija, treći puta za redom. Europska unija je ustvrdila da nije ostvaren napredak kada se radi o tom pitanju, a također je vrlo važno da se napredak vidi i kada se radi o dijalogu između Beograda i Prištine. Naši kolege iz Srbije su nam objasnili kako oni vide situaciju oni smatraju da se prema njima ne postupa pošteno, odnosno da Europska unija prema njima nije poštena zato što e, taj dijalog e, prema njihovom mišljenju nije u blokadi zbog njih. Moje je stajalište da mi moramo odigrati mnogo aktivniju ulogu zato što bez aktivne uloge Europske unije situacija se neće promijeniti. Obje strane trebaju da ih se malo nježno pogura u pravome smjeru. A naravno Priština treba ukinuti e, povećane carinske pristojbe. Vi ste, gospodine predsjedatelju, i sami to rekli. Na kraju smo tog sastanka donijeli e, prijedlog zajedničke rezolucije i izjave. Mislim da je to bio dobar sastanak i svi smo iskazali nadu da će u novom sazivu Europskog parlamenta biti zastupnici koji će nastaviti sa dobrim i aktivnim radom sadašnjih članova izaslanstva. Hvala vam lijepa. Thank Zahvaljujem Edvardu Kukanu na ovim dodatnim napomenama vezano uz sastanak koji se prošlog tjedna održao u Strasburu. Bio je to kratak, ali intenzivan sastanak. Nema danjih komentara. To je onda izvješće o misiji AFETA u Srbiji i na Kosovo. A sada dolazimo do sedme točke dnevnog reda, to je izvješće misije AFETA e, u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. AFET je osim u Srbiju i Kosovo poslao još i misiju koja je posjetila Albaniju i Sjevernu Makedoniju koje su dobile e, zeleno svjetlo za otvaranje e, pregovora u lipnju, odnosno te dvije zemlje žele dobiti e, zeleno svjetlo u lipnju. Misija se sastojala od sedam članova, na čelu je bio gospodin Tune Kelam i e, cijela posjeta zapravo se odvijala u vrijeme političke krize u Albaniji gdje je zapravo oporba se odricala e, mandata u e, parlamentu. Povremeno su se održavale demonstracije koje su s vremena na vrijeme postajale i nasilne. U Sjevernoj Makedoniji je zapravo posjet išao slijedom ratifikacije sporazuma iz Presma. Želim zahvaliti njihovim ekscelencijama gospodinu Samuelu Žbogaru, europskom veleposlaniku u Sjevernoj Makedoniji i gospodinu gospodinu Luigi Soreki, evropskom veleposlaniku u Albaniji. Želi li se tko javiti za riječ, s obzirom na to da gospodin Tune Kelam nije ovdje? Da, Edward Kukan se javlja za riječ. Da, vezano u Sjevernu Makedoniju. Ja sam sudjelovao kao član izaslanstva u misiji e, u Sjevernoj Makedoniji. Bili smo uistinu ohrabreni razgovorima i sastancima koji su tamo održani. A posebice smo bili zadovoljni tijekom sastanka sa gospodinom Mitkovskim eh, vođom oporbe. Situacija je naime takva da se on s premijerom Zajevom sastaje a to je izuzetno važno zbog nastavka dijaloga na visokoj političkoj razini. Oni su se dogovorili oko sudjelovanja oporbe u radu parlamenta. Uspostavljene su dvije radne skupine u kojima oporba u potpunosti sudjeluje. I iako oporba nije podržala sporazum iz Prespa, obje strane se fokusiraju na e, odabir e, šefa e, države, to je nešto što se treba dogoditi kasnije ovog mjeseca i svi se slažu da bi ti izbori trebali biti pošteni i transparentni, kako bi napredak koji je primječen, dakle pozitivan napredak, dobar napredak koji e, je primječen u Sjevernoj Makedoniji e, bio osnažen. Mislim da smo imali priliku sastati se sa svim e, liderima. Dijalog je bio pozitivan E, i mislim da zaista trebamo potaknuti, e, odnosno podržati ambicije Sjeverne Makedonije koja e, bi željela dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pregovora na Lipanjskom Europskom vijeću. To trebamo učiniti zbog političkih promjena koje su tamo vidljive u proteklih nekoliko mjeseci posebice vidimo pozitivan razvoj događaja. Nadam se da će se stvari odvijati u pozitivnom smjeru na Lipanjskom Europskom vijeću i mi kao parlament to trebamo podržati. Hvala Eduarde na ovim e, komentarima vezano uz Sjevernu Makedoniju. Imamo li kakvih drugih komentara? Ne. Time smo završili i sa izvješćem o obje misije vezano uz E, posjet zemljama Zapadnog Balkana, možete ih pronaći u cijelosti na stranicama AFETA. E sada kada će se održati sljedeći sastanak? To će zapravo ovisiti o tome kada će doći do e, donošenja izvješća o napretku e, ovih zemalja, tako da je sastanak za sada zakazan za 29.5. E, što je zapravo svega nekoliko dana nakon europskih izbora. vidjet ćemo kakva će biti situacija i hoće li zaista se taj sastanak održati tada, ali zapravo on ovisi o tome kada će biti donesena izvješća o napretku za 2019. godinu za zemlje pristupnice. E sada smo 35 minuta uranili u odnosu na naš dnevni red. Zanima me možemo li krenuti na sljedeću točku dnevnog reda? Možemo, sjajno. Sljedeća točka dnevnog reda je sprečavanje sukoba i medijacija, trenučni kapaciteti Europske unije i buduća perspektiva. Imat ćemo razmjenu mišljenja sa predstavnicima Europskog mirovnog instituta i jedinice za medijaciju Europske službe za vanjsko djelovanje. Žele li možda naši gosti doći ovdje bliže za stol s glavnim panelom ili ostati na svojim mjestima? Slobodno nam se pridružite ovdje za glavnim stolom. So, ladies and gentlemen, item number eight. Dame i gospodo, točka dnevnog reda broj 8. Evo, približavamo se kraju ovog saziva i nedavno smo donijeli izvješća o snaženju kapaciteta Europske unije za sprečavanje sukoba i medijaciju, te o e, ulozi i području primjene rada e, posebnih predstavnika Europske unije. Došlo je vrijeme da zapravo vidimo što se još može učiniti e, nastavno na ova izvješća. Mislim da trebamo i dalje težiti tome da imamo obuhvatni pristup kada se radi o budućem razvoju e, sigurnosnih i diplomatskih aspekata kao i razvoju kao takvom i da moramo težiti snažnijoj političkoj i institucijskoj koordinaciji unutar Europske unije. Europski parlament je preuzeo snažnu ulogu u parlamentarnoj e, diplomaciji, uključujući medijaciju i proces dijaloga i naš kolega Edward Kukan koji je jedan od vodećih članova, odnosno zastupnika zastupnika u tom području, reći će nam više o tome. Tu je gospodin Michael Keating koji je izvršni direktor Europskog mirovnog instituta. On će reći nešto o aktivnostima i strategiji ovog instituta u područjima izgradnje mira i rješavanja sukoba, a s nama će biti gospodin Renevan Nes koji je na putu prema nama koliko sam čuo. On je e, VD e, šefa e, jedinice za sprečavanje sukoba i medijaciju u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Prije nego što dajem riječ gospodinu Eduardu Kukanu, želim samo podsjetiti da Europski parlament kroz aktivnosti AFETA zapravo je bio vrlo aktivan u uspostavljanju EIP-a i s velikim zadovoljstvom zato dajem sada riječ e, ravnatelju koji će nam reći nešto o radu instituta koji sada slavi svoju petu obljetnicu. Izvolite. Hvala lijepo. Prije svega bih e, pozdravio tajming ovog sastanka dva tjedna nakon što je usvojeno izvješće dakle o građenju kapaciteta vezano uz sprečavanje sukoba posredovanja. Tu je i peta godišnjica od osnutka Europskog instituta za mir. I to je pravi trenutak za razmišljanje dakle, o nasljeđu trenutnog parlamentarnog saziva za idući saziv, te dakle pred saslušanja novih povjerenika i buduće komisije da bismo bili učinkovitiji u sprječavanju sukoba i posredovanju moramo odgovarati e, svojim građanima. Tu je Vidjeli smo i u anketama Eurobarometra da oni žele da smo aktivniji u svim aktivnostima, da radimo na zaštiti mira u ovom kontekstu globalnih izazova. Mi smo uvijek naglašavali potrebu da se razviju politike za sprječavanje sukoba te popratni instrumenti, te da se to podupre postupcima kao što je medijacija. Nedavno je glavni tajnik UN-a zajedno sa Svjetskom bankom zagovarao prevenciju sukoba i medijaciju te humanitarni pristup kada se razmatrala dakle, strategija upravljanja nasilnim sukobima neki od najdužih sukoba, uključivši onaj u e, našem susjedstvu i na Zapadnom Balkanu, zahtijevaju od nas veću političku uključenost putem pojačane medijacije za postizanje mira, smanjivanje migracija te omogućavanje gospodarskog razvoja za naše građane i za naše susjede. Nedavno izvješće Europskog parlamenta je dalo dobar primjer kapaciteta kojim raspolažemo za sprečavanje sukoba i to unutar europskih institucija, te uvelo neke inovativne ideje kako jačati pristup Evropske unije kroz prizmu smanjenih troškova. Evropski parlament je postao novi dionik u ovom području djelovanja sa svojim svojom mogućnošću medijacije. Govorim iz iskustva. Rad e, sa kolegama Vajglom i Fleckensteinom, sa povjerenikom Hanom vezano uz Sjevernu Makedoniju i pokazao da Europska unija može postati učinkovitija kada europske institucije države članica zajedno djeluju. ovo izvješće Europskog parlamenta se oslanja na ideje koje se već provode kada je riječ o stvaranju savjetodavnog tijela za medijaciju. On bi trebao obuhvatiti trenutne i bivše europske zastupnike. Relativno jednostan prijedlog koji bi ujedno bio i jeftin kombinirao bi političku snagu Europske unije. Nekoliko riječi bih opisao svoje iskustvo tijekom ovog parlamentarnog saziva. 2015. povjerenik Han je zatražio od Europskog parlamenta da se e, prevaziće dakle, politička kriza koja je postojala u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Mi smo pozitivno odgovorili i oformili medijacijski tim sa tri zastupnika, gospodinom Fleckensteinom za u ime kluba SID, Weigl za ALDE, te ja u ime kluba Pučana. Tijekom zadnje tri godine smo zajednički radili sa povjerenikom Hanom. Nekad smo radili zajedno u Skoplju, nekad smo koordinirali svoj posjet e, s onim povjerenika kako bismo postignuli maksimalni utjecaj. Ali uvijek smo radili kao evropski tim. Slijedili smo iste ciljeve u suradnji sa političkim strankama kako bi zemlja izašla iz krize. Radili smo sa drugim europskim institucijama, zajedno radili smo u suradnji sa glavnom upratom NIR, sa Europskom službom za vanjsko djelovanje, sa našom službom za medijacijom, sa veleposlanikom Žbogarom i te prethodnim veleposlanikom. To smo radili na stručan način i u svom radu smo bili jako učinkoviti. Možemo biti ponosni na činjenicu što je ova prva inicijativa ovakve vrste postignula važne rezultate u pomoći ovoj zemlji. Bez njih zemlja ne bi uspjela izaći iz eh, ovog problema vezanog u svoje ime, usvojila je svoje novo ime Sjeverna Makedonija. Nastavljamo s potporom ovoj zemlji. Tu je i provedba sporazuma iz te sad provedbom prespanskog eh, sporazuma. Tu je i dijalog između političkih e, stranaka kako bi se tamo razvila politička kultura dijaloga i kompromisa. To će pomoći u izbjegavanju budućih političkih kriza. Ovo se čini kao jednostavna stvar, ali u nekoliko zemalja Zapadnog Balkana vidjeli smo da je to jako složeno, jako teško pitanje i da se na to gubi mnogo vremena. Ovdje revno radimo na tome, ali još to nismo postigli. Dakle, gradnja ovih i njegovanje ovih aktivnosti su nešto što je prijeko potrebno. Dijalog, potpora međustranačkog dijaloga. Europski parlament je ovdje razvio nove kapacitete, uključivši dijalog Jean Monnet. Riječ je o posebnoj metodologiji posredovanja gdje se koristi e, kuća Žana Monea izvan Pariza kako bi ona pružila mjesto za dijalog izvan e, ambijenta Brisela. Dijalog Žana Monea se po prvi put koristio u slučaju Ukrajine. Željelo se snažiti dijalog među strankama u radi u Ukrajini Zastupnik e, Brok i bivši predsjednik Europskog parlamenta Pet Cox su predvodili ovaj, ovim, ovaj postupak i oni su osmislili tu metodologiju i instrument njegove radne metode, pragmatične, konkretne, dijalog radi postizanja sporazuma konsenzusom su uključene u radnu metodologiju svih e, aktivnosti dijaloga Žana Monea. Sada primjenjujemo tu metodologiju na političke stranke Sjeverne Makedonije. Naši sastanci se održavaju unutar te zemlje u skladu sa njihovom željom. S obzirom na pozitivan razvoj situacije vezano uz ovaj koncept dijaloga Žamonea, povjerenik Han je od nas nedavno zatražio da ovaj instrument proširimo izvan Sjeverne Makedonije te da pokrijemo sve zemlje Zapadnog Balkana. To je podržano i u izvješću Europskog parlamenta koje je usvojen na plenarnoj sjednici prije dva tjedna. Tu bih naglasio nekoliko elemenata. Jedan je potreba za koordiniranim pristupom Evropske unije u političkom smislu i s najviše razine. Potom bliska suradnja evropskih institucija na osnovu ideja dakle, povjerenika Hana, to je podržala komisija, te Europska služba za vanjsko djelovanje, te naš veleposlanik u Skoplju. Potom bliska suradnja institucije na razini službi omogućila je brz i fleksibilan, odgovor i potporu. Na koncu, politička uloga Evropske unije u zajedničkom nastupu kada je riječ o sprječavanju sukoba i medijaciji. Kao što su rekli predstavnici UN-a i Svjetske banke, učinkovita medijacija traži političku volju da se djeluje. To mora biti naglašeno kroz koordinirano djelovanje, potporu stručnjaka. i e, tako mi je reći da mogu, reći, da mogu istaknuti da smo to dokazali tijekom ovog saziva i to se ogleda u novom e, izvješću Europskog parlamenta na ovu temu. S tim je povezani rad Europskog instituta za mir. Teško je djelovati na ovaj način ukoliko dolazi do različitih glasova od strane naših država članica, ali na ovaj zato smo se odlučili na ovaj zajednički pristup. I mi možemo biti dijelom dakle, ovog instrumenta za mir i da bismo u tome uspjeli na ovome moraju raditi zajednički sve evropske institucije. Hvala vam. Hvala vam gospodine Kukan, uvijek precizan. Dajem s mjesta riječ gospodinu Michaelu Kittingu. Hvala vam. Zahvalio bih Europskom parlamentu i odboru AFETA što je utvrdio Europski institut za mir i za na, tome sam vam zahvalan. Ja sam donedavno bio izaslanik e, UN-a u Somaliji. Doista sam počašćen što mi je dana prilika da vodim ovu organizaciju. Neki možda znaju da je EIP osnovan kao potpora i nadopuna našeg e, evropskog rada, dakle na sprječavanju sukoba i posredovanja. Mi to radimo na tri načina. Naša etika je sagledati što je u interesu ljudi koji trpe nasilje, koji se nalaze u sukobu ili kojima prijete sukobi nasilja. Gdje god se oni nalaze ili da li je riječ o osjetljivim državama ili se nalaze u Europi. Prije pet godina kad je osnovan EIP Problem vezan uz sigurnost u Europi nije bio tako prisutan kao danas. Tri područja na kojima radimo su politike, djelovanja te platforme za partnerstva. Kada je riječ o politici, kao što je rekao prethodni govornik, radimo na dosljednom pristupu od strane europskih dionika i njihovom uključenju dakle, u osjetljive država područjima, dakle sprečavanje sukoba, rješavanje sukoba. Organiziramo diskretne sastanke sa vezano uz države koje imaju specifične problema, ne kao neki trast mozgova, iako nam je mila je ta uloga, već želimo utvrditi što se točno može učiniti u određenom kontekstu, na koji način se uključiti, dati perspektivu vezano uz smanjivanje nasilja, ohrabrivanje e, mirovnog postupka i sl. I velika je potreba za našim uslugama. Tako je i danas. Upravo sam se vratio iz Afganistana Tamo sam imao čast susreti se sa tamošnjim predsjednikom, vođom mirovnog vijeća, predstavnicima građanskog društva, ženskih interesnih skupina, poslovnog svijeta i tako dalje. Doista postoji velika zabrinutost kada je riječ o budućnosti te zemlje i na koji način postići održivi mir. Naša uloga je raditi sa europskim partnerima, sa Europskom unijom, sa državama članica, okupiti ljude, vidjeti na što znači kako izgleda održivi mir i kako izgleda s tim povezani mirovni sporazum. Potom što se tiče djelovanja, dakle praktična uloga, radimo sa 12 zemalja, surađujemo s našim partnerima na vrlo konkretnim projektima. Primjerice, Radimo u Jemenu, tamo podupiremo potrebu za dijalogom, potom pomažemo izbjeglicama iz Sirije, dakle kako bi trebao izgledati dostojanstveni miran povratak u tu zemlju, radimo u Afričkom rogu sa 3-4 vlade i to na strategijama za lokalnu razinu kada je riječ o nasilnom ekstremizmu pomažemo nizu zemalja u rješavanju sukoba, podupiremo dakle, stvaranje kapaciteta koji su tome namenjeni, potom partnerstva. Ono što želimo napraviti je proširiti partnerstva, proširiti platformu dionika koji se žele uključiti u sprječavanje i rješavanje sukoba. To obuhvaća i zastupnike, da li na europskoj razini ili na nacionalnoj razini. Također, tu također treba uključiti poslovni svijet, ljude koji rade u području sigurnosti. Mislim da je to doista važno. vezano je iz, uz uh, instrument za promicanje mira. Ono što smo naučili jest da ne možete riješiti sukob bez sveobuhvatnog pristupa koji ste spomenuli. Meki pristup je također važan kao i tvrd i u sektorima kao što je gradnja sigurnosnog sektora. Ne možete samo zauzeti vojno, vojni ili policijski stav, graditi tam vojsku, sigurnosne službe, podrazumjeva i gradnju institucija te predstavlja priliku za mir i to se treba sagledati iz te perspektive, a ne samo predati nadzor nad situacijom osobama koji su stručnjaci primjerice u vojsci. To su doista važni trenuci za gradnju stabilnosti, za gradnju država i želimo u tom smislu postati važan dionik. Što se tiče našeg e, uključenja i suradnje sa Europskim parlamentom, surađujemo sa odborom AFET, on ima izuzetno važnu ulogu koju može odigrati kada je riječ o konkretnoj pomoći da omogući da dionici surađuju, da prime financijsku političku potporu koja im je potrebna i koju smatram da je zaslužuju, a sve kako bi pomogli Europi, evropskim građanima da se osjećaju sigurno. Govori, dakle, pritom mislim na uključenje u situacije, dakle, u susjedstvu gdje ne dolazi do uspjeha u borbi protiv sukoba, u borbi protiv nasilja to ima izravne posljedice po Europu, da li u smislu raseljenih osoba, raširene nesigurnosti, sukoba ili neobičnog političkog utjecaja. Pozdravljamo ambiciozan pristup koji se nalazi u nedavnoj rezoluciji koja je donesena, tiče se sprečavanja sukoba i stvaranja mira. I neki prijedlozi iz rezolucije su doista sjajni i inovativni i htjeli bismo raditi s vama i s parlamentom u razvijanju ovih ideja. veliki broj e, načina na koji surađujemo sa parlamentom, ali želimo poboljšati suradnju. Imamo niz zastupnika koji su kod nas e, promatrači. Radimo sa službama koji se bave unutarnjim e, unutarnjom medijacijom, tu pružamo do obuku, to nam je doista drago, ali bismo htjeli proširiti suradnju i uključiti se u vašem radu kada govorite o rješavanju sukoba u svojim izvješćima i rezolucijama. Ali kada raspravljate o pitanjima kao što je borba protiv klimatske promjena ili multilateralizam ili uloga žena u miru i sigurnosti ili reformi sigurnosnog sektora, uvijek je tu element eh, sprečavanja sukoba i posredovanja. I doista bi nam bilo drago da damo svoj doprinos. Uzmimo za primjer klimatske promjene. Implikacije za razvijanje sukoba su ogromne. I mislim da nismo dovoljno čvrsti kada se bavimo ovim e, velikim problemima. To obuhvaća i promjenu tehnologija i tako dalje. Bilo bi nam doista drago da na ovim pitanjima možemo surađivati s vama. Nadalje, blisko surađujemo sa državama, dakle u Europi, to su članice Europske unije, ali i europske države koje su doista jake u sprečavanju sukoba, to su primjerice Norveška i Švicarska. Smatramo da i one mogu dati važan doprinos. Evropske vrijednosti, diplomatska gospodarska snaga, utjecaj, sve to može pomoći u rješavanju određenih e, problema gdje bi se mogla dakle nadograditi i povećati uloga Europske unije. Evo, ja ću se zaustaviti e, i prije vremena koje ste mi dali za riječ. Hvala lijepo, evo, još vam je ostalo 34 sekunde, ako ste dobro to odmjer to vrijeme. Umeđu vremenu je stigao naš treći gost, gospodin Van Nes. Daj vam riječ, evo izvolite. Hvala dame i gospodo. Michael je spomenuo dugi popis partnera. Siguran sam da nije namjerno izostavio našu e, službu za vanjsko djelovanje. E, samo želim e, reći koliko je važno ovo izvješće IPA i rezolucija o e, sprječavanju sukoba i posredovanju. Zaista želim e, čestitati odboru AFET na tom izvješću i svima koji su doprinijeli njemu. E, zaista je usklađen s onim što mi razmišljamo, to jest da iskorijenimo razloge sukoba i da usvojimo transformativne pristupe i da e, budemo angažirani. Reći ću nešto o tome kako mi gledamo na sprječavanje sukoba. U lipnju prošle godine smo izradili izvješće Europska unija kao globalni igrač u sprječavanju sukoba. E, to u stvari u nekoliko riječi govori o tome koje su ključne dimenzije E, pristupa EAS-a e, samog e, sprječavanju sukoba. Najglavnije načelo jest da sprječavanje sukoba zahtijeva integrativni pristup. Ne postoji ni jedan partner koji sam može spriječiti sukob, niti jedan instrument koji to sam može učiniti. Zaista moramo osigurati da svi instrumenti koje Europska unija ima osiguraju da se stvore sinergije i da se rade na svim mogućim razinama kako bi se spriječio sukob. E, imam samo e, jedan, e, jednu kratku digresiju i rekao bih vam koje reorganizacija se dogodila u službi za vanjsko djelovanje. Vjerojatno neki od vas su svjesni toga. U prošlosti smo imali jedan odjel E, Prizam. Međutim, PRIZEM više ne postoji i ako koristite taj akronim, on više se ne koriste. Dakle, PRIZEM kao e, odjel je sada pretvoren u e, upravu. Sada imamo punu upravu koja uključuje mnogo usluga i cijeli cilj ovog restrukturiranja SVD-a jest da institucionaliziramo integrirani pristup. Dakle, to se zove integrirani pristup sigurnosti i miru. To je uprava sa 80-90 ljudi koja bi nam morala dati puno veći poticaj i sposobnost da stvarno primijenimo taj integrirani pristup. Ali idemo sada natrag na sprječavanje sukoba. Prva dimenzija, a imam ih četiri, prva dimenzija je da ako zaista želite ozbiljno spriječiti sukobe, morate e, usmjeriti političku pozornost na to. A to je vjerojatno posljednje, posljednje, posljednja publika koju to moram objasniti. Zaista moramo povećati političku pozornost na sprječavanje sukoba. Drugo, trebamo dobre alate i instrumente. Imamo ih dosta i mislim da smo mnogo truda uložili u jačanje tih instrumenata i njihove učinkovitosti. Samo ću spomenuti tri. Prvo je sustav ranog upozoravanja Europske unije. Ako želite spriječiti sukob, koji ćete sukob spriječiti? Koja zemlja riskira da se u njoj pojavi sukob? Dakle, imamo jedan sustav ranog upozoravanja o sukobima koji daje kvantitativnu i kvalitativnu analizu koja obavještava o zemljama koje riskiraju nasilan sukob. Dakle, zajednička analiza sukoba koja se e, provodi na rodno osjetljiv način je vrlo važan instrument koji potiče integrirani pristup. Jer ako pogledate na sukob na isti način, ako se slažete da postoji rizik od sukoba, onda lako možete e, se dogovoriti o koordiniranom pristupu rješavanja toga. Sljedeće što želim spomenuti je da morate imati sposobnost da zaposlite te e, stručnjake vrlo brzo kako bi ih rasporedili na terenu. Za to vam je potreban novac. Imamo okvirni ugovor koji zahvaljujući vama, Europskom parlamentu, prije par godina je stvorio prostor u kako bismo imali sredstva u našem proračunu i kako bismo mogli e, vrlo kratko angažirati stručnjake i to je nešto što zaista cijenimo. Naravno, trebate također imati, a to je moje treći, e, treća mogućnost, a to je da ojačate unutarnji kapacitet. Morate imati kolege u SVD-u i e, e, s kojima možete podijeliti te misli. Morate imati zajednički, zajednički riječnik. Dakle, morate sve angažirati. Započeli smo sa osposobljavanjem u cijelom SVD-om i u e, službama komisije vezano za neke, neka ključna pitanja i sada radimo na stvaranju jedne zajednice stručnjaka. I posljednje, a to je vezano uz partnerstvo, Naravno, kao što sam rekao, nikada ne možete to sami učiniti, pa zaista moramo raditi s partnerima i e, gradimo vrlo snažna partnerstva o sprječavanju sukoba sa e, Ujedinjenim narodima gdje vodimo dijalog na godišnjoj razini o tome i gradimo sličan odnos sa e, OECD-om i sa Afričkom unijom, OSS-om i sa Afričkom unijom. Ispričavam se. Gledajući u budućnost, ako želimo biti uspješni kao Europska unija, moramo imati sredstva. I izvješće govori o tome da postoji potreba e, za namjenska sredstva. E, to je jedno od područja gdje zaista moramo raditi zajedno s parlamentom kako bismo osigurali da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru imamo dovoljno e, sredstva namijenjenih sprječavanju sukoba i posredovanju. Mislim da imam dovoljno vremena da s vama podijelim nekoliko primjera rada e, kojeg provodimo kako biste imali određenu sliku. Jedan primjer koji želim s vama podijeliti je posao koji e, provodimo u Središnjoj Afričkoj Republici gdje smo podržali predsjedništvo sa e, savjetima i tehničkim posredovanjima. to je bilo ključno za postizanje mirovnog sporazuma. Radi se o vrlo praktičnom i konkretnom načinu da se podrži jedna zemlja u jednom ključnom trenutku. Kada se radi o ženama e, medijatorima na terenu, mnogo smo toga radili u Siriji. Povezujemo sirijsku mrežu sa jemenskom mrežom. Radimo zajedno sa Martinom Rifinom i njega podržavamo kako bi osigurali da žene odigraju mnogo veću ulogu u provedbi sporazuma. Čak i danas smo imali jedan sastanak sa Federico Mogherini i sa ženama medijatorima iz cijelog svijeta gdje se vodila otvorena rasprava i razmijenila su se iskustva o tome što znači biti žena medijator, koji su problemi s kojima se suočavaju i kako Europska unija može, ih može bolje podržati. Nadam se da ste e, vidjeli neke od rezultata tog događaja i danas. Naravno, redovito e, okupljamo države članice, pozivamo parlament e, da s nama razmijenjuje iskustva sa ovom zajednicom e, stručnjaka kako bi imali jedan zajednički pristup potpori i posredovanju. Zahtjev za sprječavanje sukoba i posredovanje je sve veći, on eksponencijalno raste, naravno nažalost i zaista je važno da budemo u prvom redu kada se radi o tim događajima. Kao EU ne samo da želimo e, e, biti u skorak s time, nego želimo voditi tu ambiciju i pokušat ćemo sve moguće da to omogućimo. Na kraju bih sa vama podijelio jedan izazov. Kao što znate, sprječavanje sukoba i posredovanje se provode na vrlo diskretan način i zato je ponekad teško e, pokazati da ste uspješni. Dakle, ako se nije dogodio sukob, na koji način možete pokazati da je to nešto što ste vi doprinijeli, da ste vi doprinijeli da ne dođe do tog sukoba? I to je u stvari problem koji nije samo naš problem, to je vjerojatno e, problem e, i Europskog parlamenta i IPA. Kada sam razgovarao i sa OSS-om, e, oni se zaista bore s time. Jer zajednica stručnjaka za sprječavanje sukoba moraju izmjenjivati iskustva jedni s drugima i kao zajednica možemo ići i reći evo Ovdje imam deset e, dobrih primjera gdje smo mi odigrali ključnu ulogu u sprječavanju određenog sukoba. Dakle, htio bi na tome raditi s vama. Evo, sada ću zaključiti. Zahvaljujem Europskom parlamentu na izvješću i na svom važnom poslu koji ste učinili kako biste naglasili važnost sprječavanja sukoba i na kraju bih želio čestitati Europskom institutu za mir eh, na petoj godišnjici i naglasiti koliko su važni za nas, eh, za naš zajednički rad. Institucije kao što je Europski institut za mir su od ključne važnosti ako želimo pojačati našu učinkovitost i zato bliska suradnja sa nevladinim organizacijama kao što je EIP je od ključne važnosti. Hvala. Hvala svoj trojici, posebno gospodinu Vannesu na ovom posljednjem. Dragi kolege i kolegice, želim vas podsjetiti da, e, da slavimo petu godišnjicu Europskog instituta za mir danas večer u e, pola sedam u e, kući Europske povijesti u parku Leopold. Imamo kolege koji zastupaju Europski parlament na odboru EIP-a, a prva bi željela uzeti riječ Anelit. E, dobar dan, hvala lijepa što ste e, nam predstavili vaš rad. Odbor AFET je zajedno sa Odborom za okoliš radio zajedno kako bi e, izradio cijelu, diplomaciju koja se zove diplomacija za klimu. Imamo diplomaciju za klimu i diplomaciju za vodu koja ide dublje od toga i zaista nam je drago što smo mogli predstaviti ono što smo učinili. Ne samo da smo to izvješće dali gospodinu Gutjeresu nekoliko tjedana nakon e, izvješća ovdje u parlamentu, nego i Helga Schmidt za e, SVD i e, vanjska ministrica Njemačke. Ja smo govorili na Europskoj konferenciji o sigurnosti, a ova tema će biti dodana i sljedeći puta na e, općoj e, plenarnoj sjednici. Mi smo u stvari e, rekli različite stvari. Lici je govorila o njemačkim doprinosima koje smo poslali. Sada imamo mjesto u Ujedinjenim narodima. To ćemo raditi zajedno sa Švedskom, a izgradit ćemo i kapacitete za upravljanje znanjem kako bismo uspostavili jednu situaciju mikromekanizma, kako bismo na godišnjoj razini znali o tome kakve implikacije imaju e, klimatske promjene na kratkoročni i dugoročni razvoj Sada Njemačka e, sudjeluje u tome kao i Švedska. Helga Schmidt je govorila o SVD-u, a ja sam govorio o našem izvješću. I e, tu su bila dva pitanja. Općenito mislim da e, diplomacija o klimi i naš odbor, mislim da će to biti i u sljedećem sazivu parlamenta, mi smo se opredijelili da je klima pitanje e, o kojem će e, svaka, svako izaslanstvo pitati. Imamo plan iz Katovica. Svi će pitati na koji način ćemo postići ciljeve iz Pariza. I zato želim pitati, s obzirom da ste sami spomenuli da je klima važna tema, da trebamo jedan mehanizam za to i da to ide ruku pod ruku s onime što je gospodin Van Nis rekao. Teško mi je zamisliti da u sljedećem financijskom okviru da e, će se dati jedan doprinos od 30-40% za klimu. Rekli ste da nam trebaju kapaciteti i stručnjaci, a imamo samo četiri ljudi koji rade u SVD-u na klimi, na e, klimatskoj diplomaciji. Mislite da možemo osnovati neku novu jedinicu i da možemo reći da je klima važan faktor kao mikromehanizam koji pokušavamo ustrojiti u Ujedinjenim narodima, da to ustrojimo i ovdje u EAS-u i da izgradimo kapacitete kao Švedska i Njemačka. I kako očekujete da novo predsjedništvo da će to provesti kao ključnu temu u budućnosti? Thank you, Hvala, A sada dajem riječ Osu Tanaku. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo, to je više administrativno pitanje, a jedan od vaših službenika mi je to rekao, a to je da e, onaj koji je imenovan u ECR je zapravo otišao iz odbora e, na pola Međutim, ja kao koordinator e, nisam bio obaviješten, pa nisam znao jesmo li bili zastupani na ovom odboru u posljednje dvije i pol godine. I to je šteta na neki način, jer nisam bio svjestan toga i ja bih bio zainteresiran za organizaciju. Nisam siguran je li Ujedinjena kraljevina jedna od osam država članica koje su uključene u odbor i upravljanje institucijom. Dakle, iz vašeg e, naglaska smatram da vi dolazite iz zemlje koju najbolje poznajemo i e, sama činjenica što sam ovdje e, danas je znakovito jer smo trebali izaći iz Europske unije prije nekoliko dana. Možda je to šala što sam ovdje, možda u stvari uopće nisam ovdje. <laughs> Nisam siguran trebam li biti ovdje. <laughs> Međutim, još uvijek smo za sada u Europskoj uniji. Međutim, moje pitanje je povezano sa sastankom kojeg ćemo održati sutra sa Michel Barnijom o kojem ćemo razgovarati o budućim odnosima Evropske unije sa Ujedinjenim kraljevinom. Iako sam bio zainteresiran posljednjih nekoliko godina, dakle, e, ja sam dosta strastven, e, strastven e, konzervativac koji je želio ostati u Evropskoj uniji i naravno mora se baviti i sa angažmanom vezanom za sigurnost i obranu i vanjsku politiku. I još uvijek nisam uključen u sprječavanje sukoba i posredovanje, ali uvijek sam spominjao dobar posao e, koji je napravljen recimo u Somaliji. Gospodine Kitting, vi dobro znate. E, e, boreći se protiv Nažalost, sada se e, stožer zatvorio. E, bilo bi mi žao ako ne prođe Brexit jer smo izgubili tijelo za bankarstvo i ostalo. Na neki način moramo to riješiti u budućnosti, ali naravno sada smo tu gdje jesmo. Međutim, ako se Brexit dogodi, možda se može e, spriječiti, možda ćemo imati drugi referendum, radi se o vrlo fluidnim vremenima Imali smo ove integrativne glasove u Donjem domu da vidimo na koji način ćemo to riješiti, ali na koji način može Ujedinjena kraljevina nastaviti raditi e, s vašom organizacijom nakon Brexita? Jer to je upravo jedno od područja u kojem e, čak i oni koji su za Brexit e, žele biti angažirani i žele koristiti ova pitanja sigurnosti i raditi zajedno usprkos ovih bolnih i destruktivnih procesa koji se odvijaju u sklopu Brexita. Hvala. Claire Moody, izvolite. Hvala. Da, možda trebamo vlastiti mirovni proces sada u Ujedinjenoj kraljevini. Ali to je posebno pitanje. U stvari željela sam se nadovezati na gospodina Van Nisa i na pitanje komunikacije. E, koju treba provoditi rukom pod ruku s mirovnim procesom. Zanimljivo je čuti gospodina Kitena i gospodina Vanisa kada ste govorili o praktičnom radu kojeg provodite. Jedan i drugi ste govorili o uključivanju žena u mirovne procese. Govorili ste i o tome da e, stranke ujedinate i da radite sa ženama u Jemenu. Ali u svakom slučaju e, mislim da ste govorili o Afganistanu. U stvari dali ste nekoliko primjera uključivanja žena. I mislim da je pitanje i komuniciranje onoga što se događa. Jer jednom kada govorimo o potrebi da se uključe žene, ali ne govorimo dovoljno o praktičnim načinima na koji je to u stvari napravilo razliku i da osiguramo da to bude nešto što je široko podržano i što je svugdje uključeno u rad koji provodimo e, kada e, kada spriječavamo sukobe ili, e, ili utvrđujemo mir. Dakle, ta neka održivost koja se događa kada izravno radimo sa ženama. Hvala. Hvala Claire Moody. Još jedan kolega iz e, Ujedinjene kraljevine, James Caven. Kolege što su još uvijek ovdje i marljivo rade. Hvala. Naravno, ja sam dosta skeptičan. Moja velika dvojba je preklapanje. Međutim, kao što je dobro rečeno je da sve ono što se radi prema miru je dobro. Međutim, e, mislim da je Charles Stenok se dotaknuo tog pitanja ali govoriti kao breksiter, bez obzira ode li moja, moja zemlja ili ne, Edward je govorio o sastanku Jean Monea e, i sastanka u Ukrajinu, Ukrajini. Ako to funkcionira kao e, nešto što očvršćuje mir, Ovdje imamo samo tri velika kluba SND i EPP, eh, e ali ECR tu igra svoju ulogu. Ja bih rekao da eh, svi klubovi trebaju uključeni iz parlamenta. Ovdje je nekoliko kolega iz gue koji rade eh, jako čvrsto na nekim područjima kao što je Venezuela. Međutim, ako je Europska unija zaista ujedinjena u raznolikosti, onda se to treba primjenjivati na sve. Svi svoje, trebaju dati svoje mišljenje o nekom pitanju. Alma ima vrlo dosljedno mišljenje o Ukrajini, međutim, naravno, imamo druge zastupnike koji imaju drugačija mišljenja od nas. Moramo to nekako uravnotežiti u Europskom parlamentu kako bi pokazali da postoje e, različite, različita mišljenja. Možda možemo razgovarati izravno s Mogadišom ili ostalim zemljama. Ali neke regionalne vlade bi mogle biti e, vrlo e, sumnjičave kada se radi o mom stajalištu, jer ja podržavam nešto drugo. Ako to funkcionira, onda trebamo iskoristiti svaku priliku da e, ustanovimo dugotrajni mir. Ali ako Europski parlament to želi provesti, onda mora imati uključiti, uključene sve strane. Thank you, James Carver. Now I'd like to give the floor to Alain Lamazur, who's also a member. Hvala. Alain Lamazour ima sada riječ, koji isto tako član odbora. President, Euh, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim čestitati gospodinu Kittingu na e, poslu koji izvrsno odrađuje. Ja se ispričavam što sam zakasnio. Vidim da ste malo pomakli dnevni red, tako da nisam uspio čuti izlaganja na samome početku. Imali smo prilike malo više razgovarati o ovim temama kad smo razgovarali o pripremi proslave obljetnice pet godina rada Europskog mirovnog instituta. Kad je taj institut uspostavljen imali smo dva cilja. Prvi glavni cilj e, bio je zapravo cilj koji je sjajno ispunjen. To je uspostavljanje tijela koje je u stanju provoditi e, mjere sprečavanja sukoba i medijacije tako da mobilizira aktivira osobe, postupke, tijela i ponudi potrebna znanja za održavanje mira ili za pregovore između sukobljenih strana. Koristeći se najboljim izdancima europske diplomacije u vrlo širokom smislu te riječe, dakle govorimo i o državama članicama i o njihovim e, snagama u diplomaciji. Ako uspoređujete to sa američkom diplomacijom, možete vidjeti da Amerikanci obično pošalju vojsku pa poslije pregovaraju, a Europi e, najprije šaljemo diplomate, liječnike i e, najprije idemo s pregovorima. Europski institut za mir osmišljen je u tom duhu kao neovisno tijelo tijelo neovisno dakle od država članica i od Europske unije, ali dovoljno blisko i u tjesnoj vezi sa Europskom službom za vanjsko djelovanje kako bi mogao stranama koje su zaračene, ako se dogovor pod e, ravnanjem Europskog instituta za mir postigne, omogućiti političku potporu Europske unije. To je cilj koji je zaista dobro e, ispunjen. Drugi cilj bio je sljedeći. Kad šaljite organizacije civilnog društva, diplomate, pregovarače na teren, ne samo da se oni e, suočavaju sa administracijom na terenu, već isto tako moraju e, svoja znanja prenijeti onima koji će ih naslijediti, možda i sljedećoj generaciji. Dakle, bilo je nužno da se europskoj diplomaciji, ponovno kažem u vrlo širokom smislu te riječi, jer eh, Europska unija se sastoji od država članica, da se da jedno jedinstveno viđenje eh, snaga eh, potrebna znanja i to je upravo ono što može omogućiti daljnji razvoj. Hvala. Hvala Alanu Lamasuru. Javlja li se još netko za riječ? Ako ne, Želio bih sada ponovno dati riječ našim uvodničarima. Najveće broj, pitanja imali smo za gospodina Kittinga, pa e, možda da on krene s odgovorima. Kao prvo hvala vam na postavljenim pitanjima. Trebao sam u uvodnom izlaganju reći da ono što je jedinstveno za EIP jest da se sastoji od snažnih predstavnika, a njegovo najsnažnije partnerstvo je i sa Europskom unijom i sa Europskom službom za vanjsko djelovanje, te DEFCOM, e, glavnom upravom NIR, ali e, ponavljam, Europska služba za vanjsko djelovanje naš je glavni partner u Europskoj uniji. Naši su partneri države članice. Ono što je bitno jest da je to neovisni institut i radi se o prilično jedinstvenom tijelu koje sa sobom zapravo nosi prednosti jednog, jedne uprave koja ima određeni diplomatski doseg, ali s druge strane ima neovisnost neovisnog tijela, što znači da ima pravo i može razgovarati sa svima, od predstavnika država i vlada pa do ljudi na terenu, do onih koji su izravno uključeni u sam sukob, a koji e, nisu nužno predstavnici vlasti. Može se raditi o nedržavnim e, elementima. Drugo pitanje koje je postavljeno tiče se klimatske diplomacije. Mogu se samo složiti s vama nakon ovog sastanka e, ću svakako proučiti sve čime se vi bavite, međutim kada se radi o mojem mišljenju temeljem e, rada u Afganistanu, Siriji, Somaliji na Bliskom istoku, mogu vam reći da mislim da sada imamo mnogo više znanja o tome na koji način klimatske promjene erozija okoliša i natjecanje za resurse koji su koji nisu dostupni u dovoljnoj mjeri, neovisno o tome radilo se o vodi ili od tlu, e, mogu u velikoj mjeri osnažiti osjećaj nepravednosti na terenu i dovesti do sukoba. Još uvijek nismo, međutim, došli do toga da vidimo na koji način možemo iskoristiti znanja koja imamo za promicanje dijaloga i ostvarivanje rezultata. E, na koji način koristiti rezultate e, klimatske diplomacije. Primjerice, mnogo se govori o obnovljivim izvorima energije u državama koje su same po sebi krke. To je vrlo važan novi val e, pokušaja da se društva održe na okupu. Treće pitanje odnosi se na ono o čemu je govorio Charles Tannock, a to je pitanje Ujedinjene kraljevine. E, uprava EIP-a je eksplicitno potaknula mene da potražim dodatne članove e, upravnog odbora i vrlo su pozitivno nastrojeni e, prema ideji da e, Velika Britanija ima svoje predstavnike. dakle, pretpostavljam da će uputa koju je dao prethodni član odbora ostati na snazi. E, Švicarska je također e, u našem upravnom odboru, ne znam jesam li ja e, to spomenuo ranije, a Švicarska nije članica Europske unije. Poanta je u tome da određeni broj europskih država nisu u Europskoj uniji i možda u budućnosti nikad neće biti, ali imaju mnogo toga za ponuditi. Kad putujem u Berlin, u Pariz, Štokholm, Varšavu i na različita druga mjesta, e, osjeća se nekakav e, osjećaj žaljenja što bi se e, moglo izgubiti pristup znanju Ujedinjene kraljevine u smislu rješavanja sukoba i pregovora u budućnosti. A čini mi se da bi suradnja kroz EIP mogla biti jedan od oblika kompenzacije u toj situaciji. E, što se tiče onoga što je rekao Alana Masuri, njegovog pitanja, hvala vam lijepa. Vi ste u potpunosti u pravu. Naime, znanje koje je dobiveno u smislu sprečavanja sukoba, rješavanja sukoba i izobrazbe, treba biti e, zadržano i stavljeno na raspolaganje i mislim da možemo učiniti više u tom području nego što činimo sada. Ali nije važno da samo mi to činimo, važno je također da se to čini putem parlamenta i kroz druge organizacije. Jedna od stvari koju sam primijetio jest da u određenim europskim zemljama znanje Sprečavanje i rješavanja sukoba zapravo preživljava izbore, dok u drugim državama jednostavno ispari, a to u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti e, odbora za e, vanjske poslove, e, osoblja koje daje potporu, a ovisi o kvaliteti akademske zajednice i slično. Mi smo relativno mala organizacija, ali možemo dati doprinos da to upravljanje znanjem ne nestane, ne ispari. Jedna od stvari e, koju sam e, spomenu, koju nisam spomenula, a zapravo trebam spomenuti, jeste da imamo prilično veliku mrežu starijih savjetnika iskusnih savjetnika diljem svijeta koji nisu svi europljani. i zaista smo imali veliku sreću što imamo korist od mnogobrojnih ljudi koji su upravljali mirovnim procesima, upravljali dijalozima i sudjelovali u medijaciji e, i koji e, također daju svoj doprinos našem radu. Vrlo je važno ne samo da oni međusobno dijele ta iskustva, već da i mi imamo toga koristi, uključujući i vlade Europske unije. Ponekad zapravo nekako zapnemo u tom mjehuru koji se vrti oko e, vlada e, i njihovih tijela, ali ako zaista želite rješavati sukobe, morate razgovarati ne samo sa vladim, vladama, nego sa svim mogućim različitim ljudima, a ovo je platforma za to. Hvala. Dozvolite da samo dodam da osam država daje stratešku, političku i financijsku potku. Belgija, Poljska, Španjolska, Švicarska. Da, i još barem tri su mi e, rekle da su zainteresirane da se pridruže. Još jedna stvar koju trebam reći jest da postoji i određeni broj vlada koje nemaju svoje članove u upravnom odboru, a koje daju financijsku potporu. Norveška, Nizozemska, dobili smo e, potporu od određenog broja zemalja koje zbog različitih razloga ne žele sudjelovati u radu upravnog odbora, ali su spremne dati podršku. Hvala, gospodine Vanes. Hvala. E, dozvolite da odgovorim na tri pitanja koja su postavljena. Prvo pitanje gospodina Lica vezano s klimatsku diplomaciju. Mislim da ste u potpunosti u pravu. Zaista vidim snažni porast pozornosti koja se poklanja klimatskoj diplomaciji. Međutim, mislim da je Michael dobro rekao. Zaista moramo razumjeti na koji način pristupiti e, tom pitanju. Je li klimatska diplomacija isto kao i natjecanje za e, zemljište, to je jedan od glavnih pokretača u Africi, to znamo. Dakle, moramo zapravo vidjeti kako upravljati tim procesom. E, jako me zanima dokumenti o kojima ste govorili, koje nam možete poslati. Da bismo rukovodili tim procesom, moramo ga bolje razumjeti, a za to trebamo i više ljudi. Već koristimo klimatske promjene kao jedan od pokazatelja za vlastiti sustav e, ranog upozoravanja. Dakle, klimatska promjena je sada pokazatelj za predviđanje mogućnosti eventualnog izbijanja um, nasilnog sukoba. To je zaista jedan novi pristup e, i samo pokazuje da ste u pravu, da trebamo učiniti više, činimo već mnogo više. Prije par godina na tome možda radilo četvero ljudi, e, sada je broj ljudi veći, tako da sam siguran da će se taj trend nastaviti i dalje i ja sam spreman i dalje raspravljati o ovome s vama. Gospodin Canok je otišao, ali želio sam mu reći sljedeće. Ujedinjena kraljevina je pravi primjer na čitav niz načina kako raditi. Zapravo je e, to jedan od civilizacijskih dokaza Ujedinjene kraljevine i oni su među prvima koristili metode rješavanja sukoba i veliki je gubitak što Ujedinjena kraljevina odlazi. Tako da se mi nadamo da ćemo uspjeti zadržati kontakte kako bismo imali koristi od tog nevjerojatnog prebogatog znanja i iskustva kojima raspolažu. Razgovaramo s njima, pokušavamo vidjeti kako bismo i nakon Brexita mogli E, održati dobre radne odnose s njima. Gospođa Moody je spomenula komunikaciju i ne mogu, a da se ne složim s njome, u potpunosti ste u pravu, moramo učiniti mnogo više. Često smo vrlo oprezni zato što kažemo da je naš rad diskretan, ali možemo učiniti više. I to je svakako nešto na čemu ćemo raditi. Ono što vam sada mogu reći je sljedeće. U ovoj reformi koju sam kratko spomenuo imamo cijeli jedan odjel koji će raditi na upravljanju znanja znanjem i poukama koje smo izvukli iz dosadašnjeg procesa. To je dakle ono što će nam omogućiti da zaista vidimo što smo postigli, što iz toga možemo naučiti i na koji način bismo možda mogli bolje komunicirati s državama članicama, sa širim krugom ljudi koji rade u praksi, e, kako to možemo uključiti u dijalog sa Ujedinjenim narodima, Afričkom unijom, OSS-om kako bismo zajednički mogli učiti iz tih iskustava. Dakle, komunikacija, upravljanje znanjem bit će mnogo više na našem popisu prioriteta nego što je to ranije bio slučaj. Hvala lijepa, hvala Edvard. Hvala, mislim da je ovo bila dobra rasprava i pokazuje da imamo čitav niz mogućnosti kako surađivati da bi se postigli rezultati u e, svim različitim aktivnostima koje proces medijacije i rješavanja sukoba obuhvaća. Mislim da trebamo nastaviti s ovom raspravom zato što vidimo da jedni od drugih možemo učiti i da možemo biti efikasniji. Gospodin Karol je rekao da e, svi klubovi zastupnika u Europskom parlamentu e, mogu sudjelovati u nastojanjima medijacije. To je dobra ideja. Međutim, želio bih reći da AFET i radne skupine AFETA su zapravo mjesto e, na kojem svi klubovi zastupnika mogu iznijeti svoja stajališta, mišljenja i o svemu se raspravlja tu, tako da se zaista radi o jednom uključivom procesu. Kada se radi o konkretnoj medijaciji, Mislim da moramo biti pragmatičniji, mislim da moramo biti praktičniji u pristupu. Moramo odabrati ljude koji će sjediti za stolom, a mislim da tu ne možemo uključiti sve. Stoga mislim da moramo imati pragmatični stav. Medijacijski timovi, zatim podnose izvješće demokratskoj skupini na čelu koje su David McAllister i Linda McGowan i to je također prilika da se iznesu ideje i mišljenja. Stoga mislim da je to način na koji bi trebalo stvari činiti u buduće. Što se tiče Sjeverne Makedonije, EPP i socijalisti i demokrati imaju svoje predstavnike, ali isto tako i gospodin Weigel iz Aldea koji je izvjestitelj tako da ne isključuje mogućnost da u nekim drugim situacijama izvjestitelj također bude uključen u pregovarački tim. Ako postoji netko tko posjeduje konkretno znanje ili vještine, mislim da se to može uzeti u obzir prilikom formiranja pregovaračkih timova. Ideja je dobra, ali ponavljam, moramo biti pragmatični i moramo praktično pristupiti toj ideji. Hvala. Hvala Edvarde. Javlja se još netko za riječ? Ne. Dodatni komentari ovdje s glavnog stola? Ne. U tom slučaju želim zahvaliti našim e, trima uvodničarima. Želim vam da uživate u proslavi koja počinje za 32 minute. E, ako se ne varam, Alana Masur govorit će u ime naših kolega. To je to za večeras. Ovime zaključujem sastanak. Vidimo se sutra ujutro u 9 na godišnjem sastanku s kolegama iz nacionalnih parlamenta. Želim vam ugodnu večer.